tome glasovati. Sutra u četvrtak ćemo od 8.30 pa sve do 13 sati nastaviti s našim radom. Dnevni red je raspoloživ na